međuinstitucionalne pregovore u skladu s člankom 69. c stavkom 1. poslovnika. Izvješća koja predstavljaju mandat za navedene pregovore dostupna su na web stranici plenarne sjednice, a naslovi izvješća bit će objavljeni u zapisniku sjednice. U skladu s člankom 69. c stavkom 2. zastupnici ili klub, odnosno klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti najkasnije do ponoći sutra 6. veljače da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore. Ako se do navedenog roka ne zaprimi zahtjev da se u vijećnici glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore, odbori će moći započeti pregovore. Htio bih obavijestiti dom da ću u srijedu u skladu s člankom 78. poslovnika Europskog parlamenta potpisati zajedno s predsjednikom vijeća jedan pravni akt koji je usvojen redovnim zakonodavnim postupkom. Naslov tog pravnog akta bit će objavljen u zapisniku s ove sjednice. U skladu s člankom 105. stakom 6. predsjednika